početi u 8.30. E, e, I onda od 15, onda ćemo u podne imati kratku pauzu, a od 15 e, sati nastavljamo. Želim vam laku noć.